Um, Dobar dan, poštovani kolege. Nastavljamo zasjedanje. Samo da najavim da su dostupni zapisnici sa jučerašnjeg zasjedanja. Ako nema nikakvih komentara ili prigovora, zapisnik se smatra usvojenim. Imamo priopćenje.